minutnih govora. Moram vam dati jednu obavijest prije nego što završimo današnju sjednicu. priopćenje je iz kluba GUE. Dobila sam, e, zahtjev da se Jaromira Koričeka imenuje u odbor za industriju, istraživanje i energiju te u izaslanstvo parlamentarne suradnje sa Ukrajinom. Ima li ovdje primjedbi s ovim u vezi? Ukoliko nema, onda je ovo imenovanje potvrđeno. Sutra se nastavlja sjednica.